I sada idemo na e, vrlo sličnu e, temu, a to je stanje u Venecueli nakon nezakonitog izbora novog predsjednika i predsjedništva Nacionalne skupštine parlamentarni puč. Ako ste sporazumni, e, nećemo ni ovdje imati spontano javljanje za riječ, a rasprava, e, raspravu će e, početi e, opet visoki predstavnik. Gospodine Borel, počnite sa vašim komentarima. Nema problema sve u redu. For following this closely. Thank you so much, High Representative. The floor is I was looking for the papers. E, samo sam tražio svoje papire, toliko je različitih rasprava danas, zanimljivih rasprava. Zadnja e, današnja rasprava je o Venecueli. Prije nekoliko tjedana na plenarnoj se e, razgovaralo o migracijskoj krizi u Venezueli koja je obilježila protekle godine zbog e, političke pat pozicije u toj zemlji. Danas smo ovdje kako bismo govorili o danjem pogoršanju političke krize. Imamo, ovo je rezultat napada na e, ustavno i demokratsko funkcioniranje nacionalne skupštine i na preuzimanje zakonodavne vlasti od strane nezakonitog predsjednika. E, sila i nasilje e, je primijenjeno protiv predsjednika i, e, i spriječeni su legitimni izbori za nacionalnu skupštinu to nije napad na demokraciju vladavine prava, ali stvara više prepreka za mirno rješavanje ove krize. Takozvani izbori e, Luisa Para nisu legitimni, nisu se poštovali e, pravni postupci, niti ustavna načela. Nije bilo verificirano koruma, nije bilo glasačke većine. E, u svakom slučaju procedure nisu poštovane skupština koju on predsjeda nije nešto što Europska unija može priznati. E, e, odbijeni su napadi na nacionalnu skupštinu i e, ponovljena je podrška Juanu Madou kao predstavniku nacionalne skupštine osuđeni su E, osuđena su kršenja, e, kršenja prava, demokracija je ugrožena. Naravno, te mjere ni na koji način nisu naštitele venecualskom e, narodu koji je već i onako pogođen krizom ne možemo imati samo jedan alat, trebamo mnoge konstruktivne načine koji će pridonijeti mirnom rješenju. Iako budućnost izgleda prilično pesimistično i ne vidimo e, izglede za neka kratkoročna rješenja, mi moramo nastaviti stvarati politički prostor za pregovore i, e, i dalje vjerujemo da održivo rješavanje krize može proizići samo iz pravih e, pregovora pravih e, predstavnika koji su izabrani legalnim načinom. Govorimo o obnovi institucija, govorimo i o vijeću i Vrhovnom sudu. Bez njih ne može biti e, vjerodostojnih predsjedničkih izbora niti trajnog rješenja za Venecuelu. Mnogo puta smo rekli, Evropska unija će uložiti sve napore kako bi e, podržala e, inkluzivni proces e, uspostave demokracije i vladavine prava i legitimnih predsjedničkih izbora. Još jedno želim naglasiti da ćemo imati konzultativni pristup, da ćemo se konzultirati sa međunarodnom zajednicom, imamo posebnog savjetnika Enrique Iglesias, Nadam se da nema e, zabune oko ko, kojem Iglesijasu govorim. Govorimo o Enrique u Iglesijasu koji će e, e, uz pomoć kojeg ćemo vidjeti e, što sve možemo učiniti. Mi ćemo slijediti e, razvoj e, događaja u kontaktu sa ključnim međunarodnim akterima. Jedna stvar je jasna da nam treba više udruženih napora cijele međunarodne zajednice. To je ono što sažito mogu reći i siguran sam da će rasprava ići u smjeru tih zaključaka koje sada ovdje predviđam. Potrebno nam je više udruženih napora, cijele međunarodne zajednice i treba nam to hitno. Hitno. Jer ova situacija ne može e, trajati vječno i to ćemo i pokušati učiniti sljedećih dana. trebamo e, tražiti snažnu podršku svih uključenih aktera i zatražiti od kontakt skupine da nastavi e, raditi takozvani e, proces ožilo je također u pat poziciji, i, a patnja venecuelanskog naroda i politička situacija iziskuju da snažnije inzistiramo na slobodnim i poštenim izborima kao što smo to već i mnogo puta tražili, ali bez ikakvog uspjeha. No, ono što se dogodilo sa izborom eh, predsjednika nacionalne skupštine E, je samo označava dinamiku ove situacije koja za nas e, očito iziskuje snažniji angažman i nadam se da će se on dogoditi sljedećih tjedana. Hvala. Sada krećemo s raspravom. Kao prvo, gospodin Lopez Gil za EPP, glavni govornik za klub zastupnika. Izvolite. Minuta i 30. Hvala, gospođo predsjedateljice. Visoki predstavniče. Istina je zapravo da nakon prethodne rasprave Ostajem pod dojmom da je pomalo kasno za sve ove rasprave. Nikolas Maduro je proveo državni udar uz vojnu potporu kako bi spriječio nacionalnu skupštinu. Dakle, demokratski legitimno izabrano tijelo obavlja svoju dužnost. On sprečava sve pokušaje demokratske tranzicije kako bi se zadržao na vlasti. Ovaj parlament mora potvrditi svoju podršku Guaidu ne samo kao legitimnom predstavniku nacionalne skupštine, već kao privremenom predsjedniku Republike Venecuele. Više od 60 zemalja um, u demokratskom svijetu to je već učinilo. Pogledamo li uzroke krize u Venecueli i nedavni udar koji je proveden, Gospodine visoki predstavniče, moramo inzistirati na nametanju sankcijama, sankcija svima onima koji krše vladavinu prava i e, ljudska prava. To bi trebale biti sankcije usmjerene protiv pojedinaca koji to čine kako se ne bi negativno odrazile na građane Venezuele. Ti građani Venezuele već dovoljno e, pate zbog e, stravičnog postupanja postojećeg režima a imamo prilike vidjeti da se njihova ljudska prava sustavno krže. U nezavitnoj su situaciji, a i budućnost ne izgleda bolje. Hvala. Sada gospodin Lopez e, iz redova socijalista i demokrata. Izvolite. Hvala, gospođo predsjedateljice. Kao što je rekao gospodin e, Barel, e, visoki predstavnik, Danas smo ovdje kako bismo digli glas protiv udara koji je provela Madurova vlada, te tako izbjegla mogućnost djelovanja Nacionalne skupštine u Venecueli. Nastoji stvoriti paralelne e, institucije kako bi spriječio da njegov oponent postane predsjednik. Juan Guaido. E, veliki broj europskih zemalja i veliki dio međunarodne zajednice priznaje ga kao privremenog predsjednika. E, ovo je izuzetno frustrirajuće razdoblje zato što režim ne pokazuje nikakav interes e, za demokraciju niti mino rješenje. Situacija u Venecueli je trenutačno nepodnošljiva, a humanitarna situacija je teška i neusporediva s bilo čime drugime. Moramo biti u stanju pronaći rješenje za Venezuelu kako bi to e, pokazalo da postoje demokratska i održiva rješenja. Hvala lijepa. Gospodin Kanjas iz dvije minute. Izvolite. Hvala lijepa. Gospodine Borel, ova rezolucija je više od još jedne izjave ili neke rezolucije koju donosi ovaj dom. To je rezolucija koja osuđuje i kritizira aktivnosti koje se odvijaju na prekretnici, povijesnoj prekretnici u Venecueli, kada radikalni režim provodi udar protiv legitimno izabrane nacionalne skupštine koristi se nasiljem kako bi spriječio demokratski izabrane zastupnike da obavljaju svoj posao. Mi priznajemo Juana Guaidoa kao valjanog predsjednika i kao eh, predsjednika, odnosno glasnogovornika um, E, nacionalne skupštine koja je legitimno izabrana. E, protivimo se bilo kakvom daljem maltretiranju od strane Madura. Važno je da Europska unija preuzme vodeću ulogu i osnaži aktivnosti kako bi se osiguralo demokratsko djelovanje demokratski izabranih institucija. Pozivamo na e, osnaživanje sankcija protiv onih koji su odgovorni za kršenje ljudskih prava. Želimo da Juan Guaido bude priznat kao legitiman, zakonit, privremeni predsjednik. Također, želimo da se njegovi politički predstavnici priznaju kao legitimni. To je rješenje koje šalje jasnu poruku narodu Venezuele. Niste sami. Ovaj parlament pokazao je da velika većina njegovih zastupnika e, ima snažne stavove kada se radi o ovoj temi i da su spremni biti rame uz rame s građanima Venezuele u obrani e, demokratskih vrijednosti. Želimo vidjeti demokratsku i političku obnovu e, Venecuele te želimo da Venecuela bude u stanju gledati svoju budućnost snagom. nadom. Hvala, gospodin Hajder ide. Hvala gospođo predsjednice. Situacija u Venezueli nas je potresla. E, austrijsko ministarstvo je e, zapravo karakteriziralo situaciju na sljedeći način nestabilna politička situacija, e, žrtve u obliku izgubljenih života, zatim prilično tužna situacija što se tiče eh, medicinske i eh, humanitarne pomoći vlada kaos eh, brutalni lijevi socijalistički diktator koji se e, svim mogućim silama drži na e, vlasti. A e, on smatra da ako ne na drugi način može se održati na vlasti i pomoću oružja. I mislim da upravo zbog toga je se ovaj režim često ističe kao E, kao primjer. E, vrlo je važno e, da ističemo to kao primjer kako u Europi ne bi došlo do situacije kao u Venecueli. Hvala, sljedeći govornik gospodin Tež. Hvala. Dobra večer. Vidim da dolazi do promjene stava ovdje. U Venezueli su neki odlučili da se treba staviti e, veliki pritisak na taj komunistički režim krijumčara droge koji je oteo Venezuelu i ne preza ni pred čime da bi u svojim rukama zadržao moć. Trebamo mnogo snažniju akciju Ne bi im se smjelo dozvoliti ni Maduru ni njegovima da potroše i jedan dolar izvan Venecuele. Vidimo da postoje i zabrinjavajuće veze sa španjolskim komunistima koji su u vladi. Trebamo stati na kraj toj diktaturi zato što ubija svoje stanovništvo, destabilizira regiju, korumpirana je, a ta korupcija može prijeći s druge strane Atlantika. To je vrlo opasno. Hvala. Gospodin Pinjeda, izvolite. Hvala, gospođo predsjedateljice. Ovaj parlament žuri se dati podršku pojedincu koji je izgubio potporu čak i oporbe. Mnogo je korumpiranih pojedinaca koji podržavaju tog takozvanog predsjednika nacionalne skupštine nije dobio dovoljnu potporu pa umjesto da uđe kroz o širom otvorena vrata kao normalna osoba popeo se preko ograde. Bio je i to svojevrsni udar, proglasio se predsjednikom, a neki ovdje ga zbog toga brane. On je samog sebe proglasio predsjednikom. a uzeo je novac koji je bio namijenjen za humanitarnu pomoć, podržao je vanjsku vojnu intervenciju. Guaido je pozivao na um, vojni ustanak. Uh, uvaženi zastupnik koji se javio iz Španjolske neposredno prije mene pozvao je na akciju protiv vlade ali mislim da moramo se okrenuti demokratskoj vladi, a ne onoj koja to nije. Hvala. Moramo se držati dodjeljenog vremena za izlaganja. Sada koristim ovu priliku da zahvalim prevoditeljima koji ostaju s nama. Sada želim pozdraviti, hvala vam, E, ...venecualance koji su ovdje s nama i koji e, su branitelji mira. Predsjednik Nacionalne skupštine e, demokratski je izabran usprkos nastojanjima gospodina Madura, diktatora, da to spriječi. Također, njegovi vojnici ponovno su pokušali ubiti demokraciju u toj latinoameričkoj zemlji. Zato vjerujem da Europa mora biti dovoljno snažna da reagira a ne bi trebala brinuti kao što smo mnogo puta to vidjeli misleći da se sve može riješiti humanitarnom pomoći. Moramo biti snažni, moramo biti hrabri i to vrijedi za cijelu Europsku uniju. Ovaj parlament treba imati odlučnosti da prvi prizna e, Guajda kao privremenog predsjednika Venezuele i to ćemo e, e, pokazati i glasanjem o vrlo važnom dokumentu u kojem još jednom jasno stoji da zakonitost ima e, prednost pred svime što Maduro čini svojem narodu, e, pred gušenjem slobode i pred uništavanjem demokracije. Zato mislim da je ispravno nametnuti sankcije svim odgovornim osobama u režimu i to je nešto što se mora primjenjivati na sve one koji su kršili ljudska prava a s gospodarskog gledišta one obitelji koje su ostvarile profit od e, Madurovih akcija također moraju biti predmetom sankcija kao i njegovi saveznici. Mi svi moramo biti dovoljno hrabri da zauzmemo čvrsto, jasno, konačno stajalište e, kada se radi o Maduru i Venezuelanskoj diktaturi. Ne možemo e, ne pokazati takvu hrabrost. Hvala, gospodin, gospođa Santos, izvolite. Hvala lijepa gospođo predsjedateljice. U prosincu prošle godine zakonski izabrani predstavnici od strane naroda nisu mogli ući u nacionalnu skupštinu i nije im se dozvolilo da slobodno obavljaju svoju dužnost to je nešto što jasno pokazuje da je i posljednja granica prijeđena. To ne možemo tolerirati. Takvi događaji samo dodatno polariziraju venecuelansko društvo. To je nešto što dovodi u opasnost svaki trud da se promiče političko rješenje i to je nešto što samo produžuje krizu i patnje venecuelanskog naroda. Humanitarna kriza sa ozbiljnim učincima pogodila je e, više od 90% stanovništva koje živi ispod praga siromaštva. Od početka ovog saziva Europski parlament održao je već tri rasprave kojima je predmet bila Venezuela. U protekle dvije godine osam puta se razgovaralo o ovoj e, zemlji. Ovo je sedma rezolucija o Venezueli o kojoj ćemo glasovati u tom razdoblju. Moramo prijeći s riječi na djela. Venezuelanski narod ne može više podnositi nastalu situaciju. Gospodine E, potpredsjedniče. U potpunosti podržavam vašu odlučnost. Važno je nametnuti ciljane sankcije protiv tih osoba koje promiču kršenje demokratskih prava i ljudskih prava u Venezueli. Važno je da se kroz dijalog postigne e, sporazum kako bi se promicalo e, slobodnu, demokratsku i pravednu Venezuelu e, uz nadzor međunarodne zajednice. Vratimo riječ narodu. Hvala, ispričavam se što vas prekidam, ali kolege također žele uzeti riječ, a ova noć već dosta dugo traje. Kolegica Šarazova, izvolite. 2019. završili smo s raspravom o Venecueli, a počeli smo 2020. sa raspravom o e, eskalaciji krize u Venecueli. Zamislite samo da netko predsjednika Europskog parlamenta, primjerice policija, spriječi da uđe u ovu dvoranu i da mora preskakati ogradu. To se čini nevjerojatnim, ali to se dogodilo e, prošlog tjedna u Venezueli. To se dogodilo Juanu Guaidou I ljudi u Venezueli uopće ne reagiraju iznenađenjem, zato što je posve jasno da Maduro apsolutno nema nikakvu namjeru e, ispustiti uzde vlasti iz ruke, niti pristati na stvarnu demokratsku tranziciju. Demokracija će se vratiti u Venezuelu samo kada se vladu prisili da pregovara s oporbom. Trebamo Europsku uniju koja i dalje vrši pritisak na režim, trebamo selektivne ciljane sankcije a također trebamo dati podršku mirnom dijalogu. Hvala. Gospođa Pereira Gue. Hvala gospođo predsjedateljice. Održan je već niz rasprava o Venezueli u parlamentu. Svakog puta smo sve kreativni, a gomilaju se i laži. Prije godinu dana govorili smo o udaru koji je doveo do eskalacije e, sukoba a i promjene ponašanja Europske unije prema Venezueli u kojoj živi i veliki broj stanovništva portugalskog podrijetla. Ne možemo dizati ruke od tog naroda, narod koji odbija strane intervencije, koji brani svoj suverenitet i koji želi slobodno odlučiti o vlastitoj budućnosti, e, o, u zemlji e, koja je u agoniji. Venezuelanski e, narod je protiv toga i mi smo s njime solidarni. Hvala. Monteiro de Aguar. Hvala. Madurov režim sustavno krši venecuelanski ustav. Čuli smo već da se sprečava e, Guajda da preuzme dužnost i želi se mjesto predsjednika nacionalne skupštine dati Luisu Pereiru koji zapravo predstavlja Madura imamo prilike vidjeti da je to rezultiralo patnjom velikog broja ljudi u Venezueli. Govorili smo o tome već u čitavom nizu rasprava. Trebamo dati podršku Guaidou i nacionalnoj skupštini koja je zakonito izabrana. Ne možemo pristati na ovakvo grabljenje vlasti bez reda. Ovo je situacija koja već predugo traje. Maduro, njegov režim i njegovi saveznici predugo se bahate na ovaj način E, neprestano im e, se dozvoljava da prijete e, zakonito izabranim zastupnicima. Neki kolege koji su se ovdje javili rekli su da se radi o histeriji, ali mi moramo venecuelanskom narodu koji pati reći da smo uz njih i ne smijemo dozvoliti da ljevičarski orijentirane vlade zatvaraju oči pred nastalom situacijom. Naša je solidarnost prvenstveno uz Venezuelanski narod. Gospodine Danti, imate riječ. Hvala, gospodine visoki povjereniče. Samo prije nekoliko dana smo prisustvovali još jednom nasilnom činu Madura koji je svojim režimom na glad, na izgon i na smrt iz banalnih razloga svoj, e, osudio svoj narod koji živi u najbogatijoj zemlji svijeta. 4,5 milijuna imamo e, venecuelanaca koji su već napustili zemlju. 11 kilograma prosječne težine su izgubili venecuelanci 2017. godine. 85 je postotak lijekova koji prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji su nedostupni. Također je došlo do značajnog smanjenja BDP-a od 2013. godine prema Međunarodnom monetarnom fondu. Gospodine visoko predstavniče, Europska unija koja je stalo do demokracije, do slobode, do života venecuelanaca, mora svojom diplomacijom putem sankcija koje ste najavili prisiliti režim e, Madura na predaju i treba podržati e, napredak ka novim demokratskim izborima. To mora biti snažna poruka koju moramo poslati ne samo venecualanskom režimu, nego i njegovim e, globalnim podržavačima koje uključuju Rusiju. Hvala. Sada gospođa Pirbao Barandika u ime kluba Hvala. Pokušaj Madurovog režima da preuzme kontrolu nad nacionalnom skupštinom neprihvatljiv je. To trebamo osuditi. Njegov je režim odgovoran za jednu od najgorih humanitarnih kriza u povijesti te zemlje. I dalje pružamo podršku um, predsjedniku Guaidou i njegovim priznatim predstavnicima. I dalje podržavamo nastojanje Europske službe za vanjsko djelovanje da se pronađe mirno rješenje i organiziraju demokratski izbori. Ciljane e, pojedinačne sankcije trebale bi biti usmjerene na one ljude u Venezueli koji su odgovorni za kršenje prava. Vidimo strašne uvjete u zemlji, ljudi pate zbog Madurove diktature. Hvala. Sada riječ ima gospodin potpredsjednik. Vi ćete zaključiti raspravu. Imate pet minuta. Izvolite. Ako niste preumorni, hvala vam lijepa što ste e, strpljivi s nama danas. Hvala vam. Eh, većina komentara velikog broja zastupnika zapravo odgovaraju pristupu o kojem smo govorili, ali s druge strane kako tumačiti te različite informacije koje su objavljene diljem svijeta. Za nas je jasno, za našu delegaciju u Venecueli je jasno da moramo i dalje prihvatiti činjenicu da je Juan Guaido izabrani predsjednik nacionalne skupštine. Međutim, to neće riješiti problem, ali ako ništa drugo, barem predstavlja jedan eh, koherentni stav s naše strane. Snažne su podjele u ovom parlamentu vezane uz to što se događa u Venecueli, ali moramo se držati činjenica. Za mene su činjenice jasne. Juan Guaido je još uvijek predsjednik Nacionalne skupštine, a posljedično tome ostaje i predsjednikom koji je zadužen za raspisivanje izbora u Venecueli. Nastavit ćemo i dalje raditi na tome. Hvala gospođo predsjedateljice i hvala svima na doprinosu raspravi. Hvala vam na eh, ovom zaključku. Imamo šest prijedloga rezolucije na kraju rasprave. Glasovanje će se održati u četvrtak. Svima želim e, uspješnu novu godinu i dobar oporavak i još jednom hvala gospodinu visokom e, predstavniku na njegovim riječima laku noć. Sutra se rasprava nastavlja od 9 do 14 sati i od 15 do 21 e, sat. Dnevni red se nalazi na web stranicama parlamenta. Još jednom svima laku noć.